obavijestila da konferencija predsjednika nema ništa protiv da se ova rezolucija da na glasanje i krene u parlamentarnu proceduru. Ako dakle 40 parlamentarnih zastupnika nije dalo svoje potpise protiv neke inicijative, onda se smatra da je to može proći i da se može glasovanje održati. Prema tome vi možete vidjeti to sve na web stranici je navedeno u detaljima. A sada prelazimo na objavu komisije. Riječ je o usvojenoj odluci o